I'm going to assume that's adopted. Pretpostavit ću da ga možemo usvojiti, ukoliko nema komentara na tu temu. Prema lingvističkom režimu našeg pododbora neće biti prevoda na sljedeće jezike. Bugarski, danski, estonski, finski, mađarski, irski, latvijski, litavski, malteški, portugalski, rumunjski, slovački i slovenski. Dakle, prioritet za prevod imaju jezici punopravnih članica. Također vezano uz četvrtu točku dnevnog reda, izvještaj ad hoc delegacije u Gruziju, bit će odgođen za neki budući sastanak zbog odsustva e, predsjednice od pododbora gospođe Fotige. I time možemo odmah prijeći na prvu točku dnevnog reda, odnosno treću vojna mobilnost. E, radujemo se razmjeni stajališta sa našim gostima Arno Molenar, višestručnjak za pitanja obrambene politike iz e SVD-a i Jean-Louis Colson, načelnik odjela za prometne mreže, glavna uprava mobilnost u Europskoj komisiji. 28. ožujka Europska komisija i visoka predstavnica izložile su svoj akcijski plan o vojnoj mobilnosti. To je bio dobar korak prema napredu u borbi s jednim pitanjem koje je doista ključno za mogući odnos između Europske unije i NATO-a. Također se tiče nekih od najčešćih tema u našem odboru također, dakle projekt PESCO kojem predvodi Nizozemska, i kojim se bavimo u kontekstu projekata EDA već niz godina, a isto tako i u kontekstu predloga novog višegodišnjeg financijskog okvira komisije, gdje se pokazuje mogućnost 6 e, milijardi eura iz financijske omotnice kojom bi se ovo podržalo. Vojni aspekti europske transportne infrastrukture već se godinama zanemaruju, a sada se zajednički radnje na tome da se ta mreža prilagodi bržem kretanju vojnih snaga, što je vrlo ključno za ukupnu zajedničku obranu. I naravno postaje sve važnije s razvojem situacije. Bilo bih zahvalna kad bi naši govornici mogli razjasniti kako je komisija zamislila upotrijebiti predloženih 6 milijardi eura, jer je doista velik iznos, što je pozitivna stvar, i mnogi od nas dakle pitaju gdje i kako će to biti utrošeno. E, riječ ću najprije dati kolegi s lijeve, gospodinu Arnotu Molenaru, višem stručnjaku za obrambenu politiku u SVD-u. E, hvala vam lijepo, hvala što mogu danas ovdje izložiti naše stajalište i obavijestiti parlament o razvoju događaja. Kao što ste rekli, nakon zadnjičkog priopćenja iz studenog prošle godine koje je postavilo okvir za akcijski plan, isti usvojen u ožujku, 28. ožujka, visoka predstavnica i komisija su ga usvojile i blisko surađujemo sa komisijama iz EDE, Obrambene agencije, komisije i službe za vanjsko djelovanje. Dakle, pokušavamo poboljšati mogućnost mobilnosti naših snaga unutar i van Europske unije kako bi mogle brže reagirati u skladu s potrebama, kako u kontekstu zajedničke obrambene sigurnosne politike, pojedinih misija i nacionalnih ili multinacionalnih aktivnosti, primjerice u okviru NATO-a. Akcijski plan razvijen bliskoj suradnji Komisije EDA i SVDA i temelji se na radu ad hoc skupine sa stručnjacima iz država članica koji su u mjesecima radili u EDA agenciji i tu su i NATO i SAD bili pridruženi. Sada se usredotočujemo na provedbu, počevši sa vojnim zahtjevima koje vojno osoblje Europske unije trenutno razrađuje u bliskoj suradnji sa državama članicama, komisijama e EDA i konzultacijama s NATO-om. Vojni odbor trebao bi razmotriti i odobriti te vojne zahtjeve koje će vijeće tada odobriti u lipnju 2018. Uz to naravno postoji potreba da se konzultira sa tijelima u vijeću koje će se baviti pojedinim aktivnostima. Akcijski plan nudi sveobuhvatan okvir za trenutne buduće aktivnosti svih dionika i država članica uz konkretne e, rokove kako bismo poradili na sinergijama. To je još jedan praktičan korak dalje od strateške važnosti za dakle, vojnu mobilnost u današnje izazovno i nesigurno nepredvidljivo doba. Europska unija dakle, reagira na potrebe država članica i pruža pomoć i podršku e, kroz instrumente koji su raspoloživi na europskoj razini. Na taj način radi u dobroj koordinaciji s NATO-om koji je također aktivno uključen. Mislim da smo imali i izvještaj o tome sa kolegama iz NATO-a. <clears throat> Vojna mobilnosti, dakle dobar primjer, možda osnovni projekt tog bliskog partnerstva NATO i Europske unije. Akcijski plan se temelji na nekim načelima, dakle vladan pristup, što je ključno ovdje, uključuje podjela ministarstva u vladama, poštovanje suvereniteta država članica, kako bi one same ostale odgovorne za odluke o kretanju vojnih snaga, koordinacija aktivnosti na razini Europske unije i država članica, primjerice u kontekstu trajne strukturirane suradnje i kao što sam već istaknuo, suradnja s NATO-om, koju smatram da je jedno od ključnih načela i načelo kojim se upravlja kojim se vodi ovo partnerstvo. Akcijski plan uključuje aktivnosti u sljedećim područjima, Žan Lujić će još reći nešto više o njima, infrastruktura, regulatorna i postupovna pitanja, transport opasnih roba, carinske administracije, PDV i prekogranična kretanja, odnosno dozvole potrebne za to. Postoji cijeli niz drugih pravnih pitanja i Primjerice, borba protiv hibridnih pretnji će biti još jedna važna tema. Također bih rekao da neprekidan angažman država članica u svim ovim područjima je ključan ukoliko želimo ostvariti ciljeve i biti u mogućnosti premještati e, snage brzo. Dakle, pristup vlade ministarstva je također važan jer će spoljene države članice uključivati nacionalna tijela i ministarstva kojih se ovo tiče. Provedba akcijskog plana mora se nastaviti na sveobuhvatan način i u tom kontekstu blisko surađujemo sa projektom vojne mobilnosti kojem Nizozemska predvodi trenutno, dakle projektom PESCO, jer države članice se bave svojim nadležnost, u svojoj nadležnosti, dakle time da poboljšaju cjelokupnu mobilnost. Nadalje, E, suradnja s NATO-om je još jedna ključna stvar. Imajući na umu nadolazeći samit vijeća krajem lipnja, ali samit NATO-a u srpnju. I kao što sam već rekao, načelo uključivanja, autonomije donošenja odluka i nadzora država članica će biti još nešto što je važno uzeti u obzir. Sve u svemu, dakle, rekao bih da doista napredujemo brzo s ovim akcijskim planom koji ocrtava cijelokupni proces u nadolazećim godinama. Sam akcijski plan je već jedan e, rezultat isporučevina za nadolazeće e, samite, ali sada to sve moramo pretvoriti u stvarnost i to uz pomoć država članica, parlamenta i svih europskih dionika. Hvala vam lijepo. Prije nego što kolegama damo riječ za pitanja, riječ bih dala Jean-Louis Colsonu, kao što sam rekla, načelnik odjela za prometne mreže, glavna uprava mobilnost. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice, e, članovi, e, akcijski plan predviđa da u sadašnjim uvjetima prijevoz snaga unutar u Europske unije je vrlo težak. Ima tu mnogo prepreka. Europska unija je izgradila zajedničko tržište ali u smislu vojne mobilnosti granice još uvijek postoje. Ideja ove, ovog akcijskog plana jeste da se koriste sinergije koje postoje e, između politike Europske unije u civilnim stvarima i s druge strane e, vojnim potrebama i da predstavi konkretne akcije koje se e, oslanjaju na već postojeće politike u Uniji, na primjer politika e, prometa. Ovaj akcijski plan se fokusira na malom broju akcija gdje su odgovornosti jasno određene e, sa velikim ambicijama. Cilj je da dademo doprinos e, obrambenoj politici Europske unije, kao što je to rekao predsjednik Juncker u svojem govoru o stanju Unije, i da dademo građanima konkretan primjer Europske unije koja brani i štiti svoje građane. E, niz akcija e, su predveđene u ovom akcijskom planu koje e, izlaze iz raznih politika Europske unije. Prometne politike s jedne strane, e, imamo tu e, strukturnu politiku i politiku prijevoza opasnih roba kao i drugih iz drugih politika Europske unije. Infrastrukturna politika, to je civilne infrastruktura počiva na e, infrastrukturi TNT. E, ona razlikuje tri razine, globalnu mrežu, e, sveobuhvatnu mrežu koja će biti dovršane 2050. Zatim ključnu mrežu koja će biti dovršena 2030. i E, devet koridora. Ta civilna politika sadrži i tehničke parametre. E, infrastrukture moraju odgovarati od određenim parametrima, e, recimo dubini kanala ili dužini molova pristaništa. Imamo zatim tri etape. S jedne strane određivanje potrebnih mreža, mreža potrebnih za mobilnost i e, tehničke parametre koji su potrebni za tu vojnu mobilnost. Arnu je već govorio o tome, to treba odrediti vijeće na osnovi e, rada OMS-a i e, na osnovi ovih parametara, vojnih parametara i tih mreža koje se određuju na vojnoj osnovi, komisija će napraviti usporedbu između ove mreže i parametara i mreže TNT i parametara TNT-a. Razlike će biti onda identificirane, prepoznate i kvantificirane. Što je dakle potrebno da ostvarimo uz te, tu mrežu TNT za vojne potrebe što se tiče tehničkih parametara i geografskih e, mreža. Taj će se rad obaviti unutar komisije e, do Božića ove godine. I na kraju treća etapa Treća faza će biti identificiranje e, infrastruktura u ovim mrežama koje su potrebne e, e, na vojnom planu, ali koje mogu biti interesantne i za civilno područje. Prema tome, to će biti infrastruktura za dvojnu upotrebu. Na primjer, mostovi koji E, se moraju konsolidirati za vojne potrebe, ali će ta konsolidacija biti korisna i na civilnom planu e, pa će e, omogućiti promet kamiona i tako će se poboljšati civilni promet recimo E, tamo gdje parametri e, recimo na Iberijskom poluotoku u Baltičkim e, državama tu parametri još ne odgovaraju europskim standardima. To će se uskladiti jer je to potrebno za vojne potrebe, ali će biti vrlo korisno i za civilne korištenje. To će biti multimodalna baza za zračne luke, za pomorske luke, što je vrlo važno za civilni prijevoz. Te e, e, infrastrukture te infrastrukture za dvostruku upotrebu će biti identificirane e, i zato je predviđen proračun od 6,5 milijardi eura kako bi se sve to isfinanciralo. E, isfinancirale i vojne i civilne potrebe. To će se raditi klasičnim e, e, instrumentima financiranja CEF, Connecting Europe Facility, i slijedit će se postupci koji su predviđeni tim instrumentom. Prema tome, to je dvojna politika E, i koja će omogućiti da se e, poboljšaju civilne mreže e, u prijevozu u skladu s TNT-om, a te će se mreže onda uskladiti i za vojne potrebe. Predviđene su i dugoročne akcije, recimo usklađivanje baza podataka Eh, između eh, civilnih eh, mreža i mreža NATO-a kao i mreža TNT-a koja će se uključiti u ove ciljeve vojnog prijevoza. Druga osobina prijevoz opasnih roba u sadašnjem trenutku države članice imaju razno razne e, propise što se tiče vojnog prijevoza opasnih roba. E, na e, nivou Europske unije postoji jedna direktiva o prijevozu opasnih roba, ali ta direktiva važi samo za civilni prijevoz. Ideja je stoga da Europska obrambena agencija ispita razne propise koji postoje na nacionalnim razinama na području e, vojnog prijevoza opasnih roba i da e, vidi može li se e, iskoristiti ove civilne propise, a što im treba dodati kako bi vojni transport e, opasnih roba bio usklađen na nivou Europske unije. Ako države članice e, osjete potrebu za to, E, e, komisija će dati e, zakonodavni prijedlog kako bi se ti propisi za prijevoz opasnih roba na vojnom području prenijeli i u zakonodavstvo. Također se predviđaju akcije koje se oslanjaju na druge civilne politike Europske unije, na primjer E, carinska politika. Važno je da e, se na vojnom području olakša privremeni prijevoz e, sredstava i njihov uvoz u i izvoz iz zemalja podrijetla. Sada nemamo propisa na vojnom području i zato a komisija ima namjeru da pospješi ove operacije kako bi se što više e, koristio jedan formular e, e, NATO-a, formular 302, a postojat će i specifičan formular u područjima kada se formular 302 ne može koristiti. To će možda trebati promjene sekundarnog e, zakonodavstva na području carinskih e, odredaba. E, to, je predviđeno, to je prva etapa koja će biti dovršena krajem ove godine. A što se tiče politike PDV-a, sadašnja, sadašnja PDV se plaća na kupoprodaju u vojnim vježbama Evropske unije, a kada se i kada se održavaju vojne vježbe NATO-a. E, sada ćemo proširiti ta, ta izuzeća koja postoje u vojnim vježbama NATO-a na vojne vježbe u kontekstu europske obrane, zajedničke europske obrane. I na kraju imamo e, predviđenu akciju u kontekstu odobravanja e, e, prelaza granica od strane vojnih stana, Close Border Movement Permission, koji uključuje rješavanje E, formalnosti prelaska granice od strana diplomacije, olakšavanje kontakata između nadležnih ministarstava na nacionalnom nivou i na kraju e, određivanje e, rokova za donošenje odluka na nacionalnom nivou. I to je područje koje se smatra vrlo važnim za vojnu mobilnost. Evo, zahvaljujem gospođo predsjednice. Uh, Hvala lijepo. <clears throat> Doista su bila zanimljiva izlaganja i bilo je zanimljivo čuti malo detalja o tim planovima. Kolege, znam da zacijelo imaju cijeli niz pitanja, pa bih sada pri svega riječ dala gospodinu Galeru. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Mislim da je to vrlo dobra inicijativa E, koje se upravo poduzima. U našem je interesu da se vojna mobilnost strukturira tako da e, imamo vjerodostojnu obranu jer ako se ne možemo kretati <laughs> po Europi onda smo već propali u ranoj fazi. E, moja pitanja se tiču je li dobivam e, dobar dojam da smo prije pada zida već bili dalje u mobilnosti vojnih snaga ili se varam dakle da smo tada imali e, situaciju e, bolje mobilnosti imali smo obramnu kroz sredinu njemačke i onda nismo imali toliko duga putovanja na istok E, niti kretanje e, snaga na takove daljine. Ova e, diplomatic clearance, PDV i tako dalje, to je već tada bilo bolje uređeno. Ne bismo se morali na to osloniti. Imamo ovaj formular NATO-a, njega preuzimamo, to je smisleno a kako e, stoji sa neutralnim zemljama recimo ako idemo iz Češke u Mađarsku bilo bi smisleno da prolazimo kroz Austriju koja je neutralna zemlja e, imamo li tada neki sporazum za zemlje koje nisu u NATO-u da i one prihvate ovaj formular NATO-a, formular 302. Govorilo se također o mostovima, nosivosti mostova. E, e, e, sve smo te podatke već imali u sustavu NATO-a. A imamo PESCO projekt i u okviru toga onda ćemo ove identifikacije mostova Eh, možda moći preuzeti iz podataka NATO-a i možda ih malo dalje eh, dograditi. Eh, ove, ovi natpisi military loading da li će i to dobiti ovaj dodatak od komisije od 20% ili 30% za PESCO. E, evo, to su nekoliko pitanja koja mi se nameću. I posljednje pitanje u ovom kontekstu. E, jedno se tiče alata, a drugo se tiče osoblja. E, govorilo se o diplomatic clearance, a građani koji su vojnici i građani Evropske unije, a imaju poseban poziv, neko posebno zvanje, od, e, e, tu trebamo donijeti posebne propise jer želimo surađivati. Mislim da tu trebamo uvesti paralelne stvari e, koje bi olakšale prijelaz granice takovim građanima. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Mudi, naša predsjedateljica je već e, e, rekla da sada imamo 6,5 milijardi e, eura za vojnu mobilnost. U posljednjem proračunu 2014. do 2020. smo imali 24 milijarde eura za mjere poboljšanja infrastrukture od 2021. E, e, do 2027. imamo samo 15 milijardi i sada imamo 6,5 milijardi za vojnu mobilnost. I iz toga proizlazi da ovih 6,5 e, milijardi ide primarno no za one svrhe koje su korisne za vojne svrhe E, recimo tu imamo dvojno korištenje e, kao jedan kriterij. E, je li ispravno da sada ovaj novac ide u da će se na drugim područjima možda nešto kratiti ako smo to dobro shvatili. 6,5 milijardi eura, je li to jedan nezavisni proračun? Da li je to Eh, neovisno od eh, PESCO-a. I eh, recimo doprinosa za NATO gdje će biti logističko sjedište za sve te operacije. Ako je ta procjena točna, imamo li i, dodatnog novca u okviru projekta PESCO koje će se dodatne mjere E, poduzeti i odakle onda dolazi novac za e, te dodatke. E, još jedno važno pitanje. Ako su to primarno sredstva za vojno korištenje, za vojne svrhe, e, ne, ne treba li onda zakonodavna ograničenja E, iz, e, e, biti primjenjena ograničenja iz Lisabonskog ugovora. Thank you, Mr. Hvala vam. Gospodin Frant, izvolite. Hvala lijepo. Ne znam što o tome mislite, no morao bih snažno i to doista žustro prigovoriti činjenici E, što je moj njemački kolega Mihael postavio pitanje koje sam ja zabilježio već jer se tiče upravo moje zemlje, a ne njegove. A sada smo u 2018. ne u 1938. tako da samo mogu ponoviti pitanje e, možda preformulirano Dakle, malo ću ovdje baciti klip pod kotače ove vojne mobilnosti, a konkretno tu mislim na Austriju i to na neutralnost Austrije. Pa me zanima, i moram zapravo ponoviti pitanje Mihaela Galera, zanima me kakav će utjecaj imati u svim tim programima, planovima u Europi koje imate za europsku mobilnost. Dakle, da li se ovo pitanje spomenulo i jesu li Austrijanci uključeni u razmatranja i kako ste ih uvjerili i da li ste ih uvjerili da moraju sudjelovati u tom cijelom sistemu? Hvala. Hvala. Što i mene dovodi do par pitanja s moje strane. A prije svega, gospodine Molner, dotakli ste se, ali niste detaljnije spomenuli hibridne prijetnje, pa bih bila zahvalna ako bismo mogli nešto više čuti o tome. Ali da se nadovežem na kolegi Galera, Fronda i gospođu Lozing, što se tiče TNT civilnih mreža, da li će postojati različiti naglasak na te rute koje su već naglašene i ucrtane u TNT. Izvolite. Hvala, hvala na ovim pitanjima. Odgovorit ću na njih redoslijedom koji su postavljena. Dakle, da se vratim na pitanje gospodina Galera. Da li smo mogli malo predvidjeti stvari ranije, krenuti, baviti se njima? Dakle, da, u posljednje vrijeme stvoren jedan novi naglasak na stvari te se pokazuje da doista postoji problem u premještanju snaga sa zapada na istok. Ali to ne znači da se nije radilo na tome u prethodnim godinama, osobito je da Europska obrambena agencija, tu smo imali niz projekata, primjerice kako bi se olakšao jedan koherentan eh, pristup diplomatskim dokumentima i doista se na tome dobro radilo kako bi se pronašlo jednostavnije načine rada e, i što se tiče dozvola u zrakoplovnom prometu i tu se sistematizirao pristup i stvari su se olakšale svim dionicima. Dakle, to vjerujem da je dio odgovora, dakle mnogo se na tome radilo u EDI, ali stvari su postale hitnije u proteklim godinama i to je istina. Što se tiče položaja neutralnih e, zemalja, što svakako mi je jasno da vas brine, naglasio bih tu da radimo u kontekstu Europske unije i NATO-a, no za nas se radi o odlukama država 28, država članica u vijeću kojima će se voditi naš rad. Dakle, što se vojnih zahtjeva primjerice tiče, svih 28 država članica sudjeluju u donošenju odluka i Austrija se tu ne razlikuje. Imali smo već neke početne rasprave, nije na meni da zastupam njihovo stajalište, no postoji jedno određeni naglasak i rečeno je dakle, da Austrija neće na isti način raditi kao i države članice NATO-a. Ono što mi radimo je zapravo da samo olakšavamo razvoj stvari što se tiče infrastrukture, regulative i postupaka na same odluke o kretanju oružanih strana savezničkih, dakle preko nečijeg teritorija je nacionalna odluka. Tako da ne postoji nikakav automatizam primjerice ukoliko se neka infrastruktura financira kroz europske fondove da to uključuje i potrebu da se nužno europske snage mogu premještati preko vašeg teritorija. To je suverena odluka i neće se stvari dakle unaprijed oblikovati. Dakle, u krajnjoj liniji ovisit će o nacionalnim tijelima da razmatra pojedine slučajeve sama ukoliko i odluči da li nešto može prihvatiti ili ne. U tom kontekstu dakle moramo tu razlikovati stvari. Mi pokušavamo provesti, olakšati razvoj stvari, regulative, infrastrukture koja će omogućiti da se stvari brže do odvijaju, no u svakom pojedinom slučaju radit će se o suverenom nacionalnoj odluci o premještanju snaga. Što se tiče projekta PESCO, možda nije na meni da ponovno zastupam rad nizozemske koja ovime predvodi. No, smatram da je glavni cilj vidjeti kako države članice mogu doprinijeti iz perspektive nacionalnog suvereniteta, primjerice izgradnje mostova i sličnoga, što je možda i regulatorno pitanje, ali i nacionalno pitanje i nacionalne nadležnosti tu stupaju na snagu. E, trebali bi postati usklađeni standardi, ne da se granica prijeđe, a zatim tablice za vojni teret se moraju promijeniti. Dakle, stvari poput ovoga imamo u NATO-u i nacionalna nadležnost je tu smanjena e, na nulu što se tiče razine diskrecija. Oni mogu ili prihvatiti tako nešto ili ne. A ako žele, naravno, mi moramo pripomoći tome i tu se nadveze ovo pitanje financija. Da, to je jedno krovno pitanje, dakle, koherencija između rada Europske unije, NATO-a i nacionalne razine. I to je ključno i zapravo mislim da je to u suštini onoga što pokušavamo ostvariti. Dakle, taj sistem upravljanja i pronalaženja sinergija i povezivanja pojedinih sektora. Trenutno, no Pesko je započeo prije tek nekoliko mjeseci, traje od, od, od prosinca i još se razvijaju ondje ideje, no mislim da ne postoje projekti, barem u ovoj fazi, za koje bi potrebno bilo intenzivnije financiranje Dakle, više se radi o tome da se ubrzavaju, olakšavaju postupci uz naravno naglasak onoga što je u nacionalnoj nadležnosti. Hibridne prijetnje, da, to je važna stavka. U krajnjoj liniji ono što mi smatramo je da bi vojna mobilnost trebala biti uključena u cjelokupni rad i okvir koje se bavi hibridnim prijetnjama, tako da bi tu i vojno prisutstvo trebalo biti razmotreno. A što se tiče mogućih događaja u kojima bi vojna mobilnost postala značajnija u slučajima kriza, najvjerojatnije će te krize biti hibridne naravi. Dakle, donošenje odluka u nekim okolnostima neće možda biti toliko jasno, ali i pod tim okolnostima mora se moći reagirati što smatram da je zapravo suština naše veze poveznosti s hibridnim prijetnjama jer se stvari svode na pojedine razine, uključujući i stratešku, koja je više praktična, operativna i gdje moramo imati sigurne mreže, moramo imati određenu razinu zaštite, primjerice da imamo vojni konvoj koji zaglavi na granici jer ne postoje procedure potrebne da prijeđu drugu državu članicu, tada u takvoj situaciji postajemo ranjivi hibridnim prijetnjama podložni. Dakle, tu se još može dalje raditi i u kontekstu hibridnih prijetnji će se to i učiniti. Hvala. Thank you, Mr. Please, Hvala. Hvala predsjedateljice. E, fokusirat ću se na pitanje financiranja. Odgovorit ću na najprecizniji moguć način na pitanja koja su postavljena o tome. U financijskoj perspektivi e, e, u prijedlogu komisije za tu perspektivu koja je dan prije nekoliko dana iznos koji se daje e, cefu, klasičnom cefu, bez e, vojnih potreba, bez da govorimo o 24,5 e, milijardi eura. Nema smanjenja u odnosu na unutarnji proračun. Naprotiv, imamo malo povećanje tog proračuna 24,1 milijarda eura koja je postojala do sada. To je bila svota. Uz to, uz ovih 24,1 milijardu eura imamo 6,5 milijardi eura koje e, će se e, isplatiti za e, infrastrukture dvojne namjene E, e, to je, je potrebno za vojne e, svrhe, za vojnu mobilnost. Ali to će zaista istovremeno biti korisno i na civilnom planu. Čak i za ovih 6,5 milijardi eura. U ni u kojem slučaju se to ne može koristiti za financiranje infrastruktura koje imaju samo vojnu upotrebu. E, ne, to se može e, koristiti samo za financiranje e, infrastruktura TNT za civilne svrhe, a koje je također korisno za vojne potrebne. Dakle, imaju dvojnu namjenu, civilnu i vojnu nema nikakve namjere da se e, promijeni CEF ili da CEF postane instrumentom financiranja vojnih e, infrastruktura. Naprotiv, CEF će e, biti u prvom redu civilna infrastruktura, a, svoda koja se koristi zato će ostati nepromijenjena. Uz to imamo 6,5 milijardi eura koje će biti posvećene financiranju infrastruktura koje su od interesa i za civilne svrhe, a koje se nalaze na mreži TNT, ali koje su od interesa i za vojne svrhe. E, sa ovih 6,5 milijardi, dodatnih e, e, milijardi eura, ćemo moći učiniti više za civilne potrebe u, mreži TNT. Ali naravno tih 6,5 milijardi eura će biti korišteni za financiranje vojnih potreba. Evo, toliko. Hvala. Hvala. Budući da nam je preostalo još nešto vremena za razmatranje ove točke dnevnog reda, želim upitati kolege imaju li možda neka popratna pitanja ili žele li se druge kolege koji još nisu uzeli riječ obratiti našim stručnjacima. Ne znam jesam li e, prečuo odgovor, ali postavio sam pitanje i o mobilnosti ljudi, ne samo o mobilnosti materijala, o pitanjima diplomatskog odobrenja i tako dalje. Jesu li zemlje članice spremne prihvaćati naše vojnike kao i obične građane koji e, se inače kreću unutar Europske unije svojim poslom ili će ih možda smatrati stranim borcima, ekstremno govoreći. Dakle, treba li nam čitav ovaj birokratski sustav odobrenja i trebamo li dostavljati imena bojnih eh, koje dolaze u određenu zemlju i trebali onda prijavljivati one koji su odsutni iz raznih razloga i tako dalje. Koje su namjere cijelog ovog sustava? Ovo je sustav na koji utječu zemlje članice, ali on ne smije spriječiti donošenje odluka naprotiv. Zapravo ne smije komplicirati donošenje odluka. Ja ću zamoliti onda naše e, stručnjake kasnije da odgovore na to. No, gospođa Lozing prvi. Još jedno pitanje. o sredstvima iz proračuna. Nikad mi e, matematika nije dobra išla, možda sam vas krivo shvatila. Dakle, e, sada imamo 15 milijardi ali vi ste rekli e, da postoje 24 milijarde. Jesam li krivo čula? Ili biste mogli još jed, e, e, reći što je uključeno, a što je isključeno? Da li tu imamo kao i u prošlom proračunu 24 milijarde plus 6,5 milijardi ili je to smanjeno za civilni proračun na 15 milijardi, a onda se dodaju ovaj, ovih 6,5 milijardi jer su namijenjenih tih 6,5 milijardi za uh, infrastrukturu dvojnih namjera. Da li su ovo 4, 6,5 milijardi uključene ili isključene? Thank you. Hvala. Ima li još drugih pitanja? Ako nema, onda ću zamoliti naše stručnjake da odgovore. Izvolite. Hvala. Da odgovorim na pitanje gospodina Galera prvo. Naravno, ne želimo premješati samo tešku opremu i slično, nego i vojno osoblje, tako da trebamo razmotriti i prijedlog e, Europskog sporazuma o statusu vojnih snaga. Naravno, vojne osobe podliježu drugčijim pravilima nego civili, ali taj sporazum koji trebaju ratificirati sve zemlje članice dopustio bi vojnim snagama imunitet i određenu zaštitu i tako dalje. I mislim da to odgovara na e, vaše pitanje o kretanju također i vojnog osoblja bez nepotrebnih komplikacija. E, odgovor je jasan. Imamo 24,1 e, milijardu eura za civilne namjene plus 6,5 milijardi eura za dvojne namjene. 30,6 milijardi eura je ukupni proračun. <laughs> to bio vrlo jasan odgovor. Hvala na ovim sažetim odgovorima. I ja bih se nadovezala na vašu prethodnu izjavu i postavila još jedno pitanje u akcijskom planu ili van njega, kakvi dodatni zakonodavni prijedlozi bi trebali biti donešeni ili kakve zakonodavne prijedloge predviđate u smislu vojne mobilnosti? Donc, le, la proposition... Prijedlog e, uredbe za CEF e, će uzeti u obzir akcijski plan, to jest mogućnost da se financira infrastrukture dvojne namjene, imat će određene odredbe e, ove uredbe koji će se referirati, odnositi na dvojnu namjenu. U, onda e, neće biti odluka, to će ovisiti o volji država članica recimo na području prijevoza opasnih roba. E, možda će trebati e, legislativni akt e, ako države članice osjete tu potrebu i ako komisija to smatra korisnim. <clears throat> Onda, ali možda i zakonodavni prijedlog neće biti potreban. Uredba o TNT-u možda će biti korisno da se uključi u pa, sadašnje parametre e, e, neke druge parametre koji će biti korisni za vojne strukture. E, dakle, nove infrastrukture će uzeti u obzir vojne potrebne. To nije isključeno, ali nije ni sigurno da će se to realizirati. E, postojaće potreba da se e, sekundarno zakonodavno promjeni na području pitanje PDV-a i carina. Ali e, neće se to odnositi na primarno zakonodavstvo. Tu neće biti promjena. Hvala vam lijepa. I hvala našim stručnjacima na dolasku danas e, i na tome što su jasno objasnili pitanja koja se tiču vojne mobilnosti, kao što sam rekla u uvodnoj riječi. To je pitanje koje ovaj pododbor ozbiljno razmatra i drago nam je što je i u ovom području došlo do napretka. Dakle, radujemo se i daljem dijalogu o ovim temama. Hvala vam još jednom. Um, Poštovani kolege, kao što smo prije najavili, sljedeća točka na dnevnom redu je odgođena, a to je izvješće sa posjete pod odbora SED Gruziji. Međutim, još nismo spremni za sljedeću točku dnevnog reda jer još nisu pristigli svi govornici. Riječ je o dobrobiti vojnika, odnosno o pravima osoba koje služe u vojsci, tako da ću ja predložiti kratku stanku do 10.30. I tada smatram da će prisjeći u međuvremenu svi govornici koji trebaju sudjelovati u javnom e, saslušanju i nadam se da ćete se vratiti točno u 10.30 kada ćemo nastaviti s radom. Hvala vam.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

Hvala Hvala back mm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 Okay.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

Right, colleagues, as um, when we broke earlier with uh, Poštovani kolege, prije nego što smo napravili kratku stanku, rekli smo da ćemo ponovno nastaviti u 10.30 sa saslušanjem o pravima vojnika u zemljama članicama Europske unije. Malo kasnimo, istina, ali mislim da ipak trebamo sada započeti. Drago mi je što je ovdje Emanuel Jakob iz Euromila, Europske organizacije vojnih udruga i on će nam održati predavanje o pravima vojnika. A tu je i William McDermott koji je voditelj projekata iz Ženevskog centra za demokratski nadzor vojnih snaga, dkf Ovime želimo upoznati zastupnike sa stanjem u vezi sa pravima vojnika u zemljama članicama, kao što smo vidjeli tijekom naših posjeta Mali, u Afričkoj republici, Nigeru, Gruziji ili Bosni i Hercegovini, E, žene i muškajci u odorama služe zajedno u misijama naše zajedničke obrambene i sigurnosne politike u istom okruženju s istim ciljevima i bore se protiv istog neprijatelja. Oni služe zajedno, ali ne nužno uživaju ista prava ili standarde kada je riječ o zdravstvenoj skrbi, uslugama i infrastrukturama u području djelovanja ili kada je riječ o skrbi nakon zadatka. Dakle, od naših stručnjaka želimo čuti kakva je sadašnja situacija i možemo li ikako i bismo li trebali se na europskoj razini založiti za zajedničke standarde u brizi za europske vojnike kada oni služe zajedno. Znamo da mnogo tražimo od naših vojnih snaga i trebamo također pružiti i prema njima dužnu skrb. Evo, htjela bih sada predati riječ gospodinu Jakobu, koji je prvi na redu, a nakon toga će riječ uzeti gospodin McDermott. Hvala vam na ovoj uvodnoj riječi i na pozivu gospođo predsjedateljice i želim zahvaliti također i članovima ovog pododbora na tome što su nas pozvali na ovo saslušanje koje smatram e, doista važnim i korisnim za naše europske vojnike. Ja ih tako zovem, iako su oni još uvijek vojnici zemalja članica, ali ipak govorimo o situacijama u kojima su oni raspoređeni pod europskom zastavom i u europskom kontekstu. Ukratko ću predstaviti našu organizaciju Euromil, to je Europska organizacija vojnih udruga. Dakle, govorimo o, vojnim udruženjima ili udrugama i sindikatima, ali na to ću se vratiti na trenutak. Osnovani smo 1972. i ubrajamo u svoje redove pet zemalja članica ono što je čudno, Italija je bila jedna od članica, ali čudno kažem što naši e, talijanski vojnici još nemaju prava udruživanja. Dakle, tada kada su oni pristupili, još uvijek smo mi e, obitavali u nekoj sivoj zoni, nismo bili službena organizacija. Mi sada zastupamo 34 organizacije u 23 e, zemlje članice Europske unije. Dakle, Europska organizacija vojnih udruga je potpuno neovisna organizacija. Neovisimo o komisiji o Europskoj uniji i nemamo veze s NATO-om kao takvim, nego smo organizacija koja raspolaže vlastitim proračunom koji se puni iz članarina i to ponekad možda i Komplicira naš zadatak, ali ipak snalazimo se na neki način i obavljamo svoj e, posao i e, zastupamo otprilike 500 tisuća europskih vojnika i njihovih obitelji i zato su nam potrebni partneri, recimo poput parlamenta ili Europske komisije, ali i OSS, ODIHR, zatim naši kolege iz DKFA u Ženevi s kojima usko surađujemo. Naravno, tome pribrajam i druge organizacije i ustanove koje su u Briselu, poput e, prijatelja zemlje, skupine Kangaroo i tako dalje. U proteklih nekoliko godina dobili smo i savjetodavni status u UN-u, a imamo također status sudionika u Vijeću Europe. Koja je naša emisija? Dakle, zastupanje vojnog osoblja i udruženja i sindikata, što znači da promičemo ljudska prava, temeljne slobode i profesionalne interese vojnog osoblja u Europi. Kojim se načelom služimo u svojem radu? To je načelo građana u odori. A to ne znači da vojne osobe smatramo građanima poput svih ostalih, smatramo ih građanima koji nose odoru i koji u svakom slučaju uživaju sva temeljna prava i slobode poput svih ostalih građana u radnom odnosu. Naravno, znamo da vojne osobe obavljaju posebne poslove i da ponekad nailaze na ograničenja u pozivanju na svoja prava, ali u uobičajenim uvjetima smatramo ih običnim građanima. I kasnije ćemo vidjeti da je i Europski parlament to potvrdio. Kako je stanje u Europi? Pa prema našim nalazima Jedan od e, temeljnih elemenata je e, pravo i sloboda udruživanja i e, pravo govora vojnog osoblja, no to nije glavna tema o kojoj ćemo razgovarati danas. To nisu vojne misije, ali ipak Svaka vojna misija je misija koju treba pripremiti, dakle ne samo sa vojne strane, nego je treba e, pripremiti u smislu njihovog smještaja, radnih uvjeta i prava. A to nije moguće učiniti pojedinim vojnicima kao i bilo tko ko radi kao državni službenik ili kao radnik u tvornici ne može ostvariti samostalno svoja prava treba predstavnike, zastupnike koji će u njegovo ime pregovarati i koji će utvrditi najbolje radne i životne uvjete ili najbolji mogući status osoblja. Zato su sloboda govora i sloboda udruživanja i pravo na održivanje izuzetno važne. No, Danas e, to nije slučaj posuda u Europi. Evo, ako sagledamo ovu kartu, vidimo da su neke zemlje označene crvenom bojom. To možda nije vama uzbunjujuće, ali nama jest, zato jer su to zemlje gdje vojne osobe ne uživaju pravo na udruživanje niti u vojne udruge, niti u sindikate vidite da ponekad e, razlikujem sindikate i udruženja. Najveća razlika između ta dva pojma jest e, tada kada je riječ e, o kolektivnom udruživanju, udruge zastupaju vojno osoblje i oni su sugovornici vojnih vlasti ili političkih vlasti, a kada govorim o sindikatima, to znači da oni kolektivno djeluju u ime svojih članova i u njihovo ime sklapaju političke obvezujuće sporazume sa vlastima. To je najveća razlika. U nekim zemljama vidimo da imamo sindikate, ali ipak e, vojne osobe ne mogu u potpunosti e, ostvariti svoja prava, jer su to vojni sindikati, a s druge strane u nekim zemljama imamo udruženja koja djeluju vrlo profesionalne, gotovo da su sindikati. No na ovoj karti vidimo da još u nizu zemalja u Europskoj uniji vojno osoblje ne uživa ta prava. U zemljama koje su obojene zelenom e, bojom e, imaju sindikalna prava, a onima u žutom, e, žutoj boji imaju prava na udruživanje. U nekim zemljama to postoji vrlo dugo, u nekim zemljama tek od nedavno. Evo, recimo u Francuskoj je ostvareno pravo na udruživanje 2015. godine nakon presude suda 2014. godine kada je Francuska u dva predmeta i u jednom skupnom predmetu i u pojedinačnom predmetu dobila presudu Europskog suda da ne smije oduzimati pravo na odruživanje svojem vojnom osoblju. I nedavno imali smo još jedan predmet e, Euromil protiv Irske, a to se e, ticalo Europske socijalne povelje i odbor e, za Europsku socijalnu povelju je izjavio ove godine da Irska ne može oduzimati prava sindikalnog udruživanja vojnom osoblju, dakle oni uživaju ta prava već 20 do 25 godina i ne ostvaruju sindikalna prava. Dakle, kao što vidite, te su rasprave još u tijeku i e, sada se to uglavnom prihvaća. Što je još važno napomenuti? Kada govorimo o socijalnim pravima i radnim uvjetima, naravno da netko treba zastupati vojno osoblje, netko treba sklapati sporazume i ugovore u njihovo ime i zbog toga je važno imati pravo na odruživanje, sindikalna prava i to povezati sa socijalnom dijalogom. Jer jedino ako se, e, samo ako se dopusti pravo na odruživanje, to nema smisla to je zapravo mrtvo slovo na papiru, kao što često kažem, jer nemate predstavnika. To mora biti povezano sa socijalnim dijalogom između ravnopravnih sugovornika i to podrazumijeva naravno poštovanje između političkih vlasti, vojnih vlasti i e, predstavnika vojnog osoblja. Da vidimo kakvi su socijalni i radni uvjeti vojnog osoblja, i e, u vlastitim zemljama, ali i naročito tijekom misija u inozemstvu. Jedan od najvažnijih elemenata pri tome, kada se obraćamo Europskom parlamentu, je provedba europskog e, socijalnog i radnog prava u zemljama članicama Europske unije. Vrlo često e, pozivamo se na primjer direktive o radnom vremenu, jer u nekim zemljama članicama je to teško provesti u djelo kada je riječ o vojnom osoblju. Razmatrajući zakonodavstvo i ove direktive, e, vojno osoblje, možemo utvrditi, nije isključeno iz direktive o radnom vremenu. No, kada govorimo o direktivi o radnom vremenu, Govorimo i o sigurnosti i zdravlju na radu, govorimo i o e, radnom vremenu, e, jer su zapravo te dvije direktive povezane. Tako da je doista čudno da postoje neke e, zemlje da se, gdje se provodi samo direktiva o sigurnosti na radnom mjestu ili direktiva o radnom vremenu, ali ne obje, nego samo jedna od te dvije. I komisija je u jednoj svojoj komunikaciji nedavno ponovila da se direktiva o radnom vremenu primjenjuje i na vojno osoblje. E, sada da to povezujemo sa misijama i europskim vojnim misijama. Kada e, šaljemo ljude u inozemstvo na misiju pod kapom Europske unije, onda se na njih primjenjuje nacionalno zakonodavstvo. No, ako zemlje članice ne primjenjuju ili odbijaju primijeniti ili samo djelomično primjenjuju, recimo, direktivu o radnom vremenu i mjere sigurnosti i zdravlja na radu na vojno osoblje, to znači da kada se jednom nađu na misiji ti ljudi koji se trebaju surađivati zapravo rade sukladno različitim nacionalnim zakonodavstvima, iako postoji europsko pravo koje se na sve treba jednako primijeniti. I to je dosta problematična situacija. Dakle, vojnici podliježu nacionalnom zakonodavstvu, a to nacionalno zakonodavstvo vrlo često ne dopušta vojnicima određena prava zato jer ih e, se u tim dotičnim zemljama ne smatra običnim radnicima. U europskim e, misijama i misijama u okviru sigurnosne i obrambene politike E, smatramo u Euromilu da treba uspostaviti zajedničke standarde za europsko vojno osoblje, odnosno jednom kada su ljudi raspoređeni na takvu misiju pod kapom Europske unije u okviru takvih misija, to podrazumijeva da svi ti ljudi trebaju i uživati jednake uvjete. Kao što sam već rekao, to nije tako. Dakle, njihov rad je uređen nacionalnim zakonodavstvom, ali mi čvrsto vjerujemo da se treba založiti za zajedničke standarde i da treba početi od europskih misija, jer je to jedino čime sada raspolažemo, što sada postoji. I možemo dakle, početi vršeći utjecaj sa europske razine na nacionalnu razinu, ali i u nadolazećim godinama Europski parlament bi se trebao pobrinuti da e, vojno osoblje koje sudjeluje u europskim misijama uživa jednake uvjete. I kada sve to navedemo, ljudi često kažu je li to uopće spojivo sa vojnicima? Nisu li vojnici tamo da služe i da slušaju? I to je to. E, to je najveći izazov, kao što je prekazano ovdje na slajdu. Budući da mi predstavljamo vojna odruženja, svjesni smo toga da treba postojati stega, da treba postojati i e, lojalnost svojim snagama i određena hjerarhija, ali treba iznaći ravnotežu između toga i zastupanja nacionalnih interesa, vojnih interesa i toga da mi također pregovaramo u njihovo ime. U cijeloj Europi imamo niz uspješnih primjera pregovora koji pokazuju da je to moguće. E, kao što sam spomenuo, Europski parlament je već poduzeo mjere u ovom smislu. Dakle, već 1984. E, Europski parlament je donio rezoluciju o pravu udruživanja pripadnika vojnih snaga i donio je niz drugih rezolucija nakon toga 1995. recimo rezoluciju o ljudskim pravima, E, i temeljnim pravima u Europskoj uniji 2004-2008 gdje je istaknuto da se ljudska prava ne zaustavljaju na barikadama. Dakle, to se odnosi i na službenike u odorama. Dakle, Europski parlament je vrlo jasno e, rekao da u trenutku kada uđete u vojarnu ne gubite svoja prava. I znam da su i mnogi zastupnici u ovoj prostoriji sudjelovali u donošenju ove rezolucije, a to je rezolucija Europskoj obrambenoj uniji i tu smo vrlo zadovoljni člankom 12. koji je uvršten u rezoluciju u kojim se pozivaju zemlje članice na priznavanje prava vojnog osoblja na e, stvaranje i udruživanje u profesionalne udruge, sindikate ili druge i e, na njihovo sudjelovanje u redovnom socijalnom dijalogu. Dakle, zahvalni smo onima koji su to uvrstili u rezoluciju o Europskoj obrambenoj uniji i zahvaljujemo onima koji su podržali svojim glasom e, ovu, ovaj članak. A sada budućnost europske obrane. Oni koji ovdje sjede znaju da sam već više navrata rekao da se u prošlosti europska obrana znatno promijenila i da se u posljednjih godinu i pol ili dvije godine učinilo mnogo više po pitanju europske obrane nego u prethodnih 20 godina. Mnogo toga je doneseno i razmatra se i mi nastojimo iskoristiti sve to kako bismo uskladili socijalna prava na europskoj razini. To međutim ne znači da će zemlje članice izgubiti nadležnost nad svojim vojnim osobljem. To mora biti jasno rečeno jer na to se stalno vraćamo. Ponavljam, dakle, to ne znači da zemlje članice gube nadležnost nad svojim vojnim osobljem, nego da jednostavno želimo uskladiti uvjete u kojima ono djeluje. I to treba poduzeti i u vidu buduće Europske obrambene unije. Iako zapravo ne znamo što točno želimo postići obrambenom unijom, ja ne znam, ne znam znate li vi ovdje u Europskom parlamentu, no ipak postoji rezolucija o tome i neki od nas imaju jasnu viziju budućnosti, e, s nečim od ovoga e, se slažemo, s nečim ne, no ipak e, događaju se promjene i Europska obrambena unija se izgrađuje i mi i dalje radimo na tome, a ovim paketom ćemo nastojati također i se više približavati standarde koji upravljaju pravima vojnog osoblja. Naravno, ovu raspravu danas ne možemo voditi a da ne spomenemo pesko. Ne smijemo biti naivni i misliti da sada kada je usvojen pesko, da je to rješenje za sve. No, to je svakako važan i koristan korak. Ono što mi smatramo da u tome nedostaje jest to da u ovoj stalnoj strukturiranoj suradnji u ovom trenutku, barem sada evo na začetku, se ništa ne predviđa o socijalnim ili ljudskim pravima vojnog osoblja. Naravno, imamo prvi eh, paket projekata, a uskoro dolazi i drugi paket. I u tom prvom paketu imamo niz projekata koji će e, uspjeti približiti socijalna i ljudska prava vojnog osoblja i uskladiti njihove radne uvjete. Tu mislim na projekte obuke, mislim na e, projekt e, liječničke skrbi koji će biti izuzetno važan, naročito u misijama na zadatku. I recimo, pitam se kada naši ljudi idu na misije pod europskom kapom, i tu se uvijek služim istim primjerom e, za koji se nadam da se nikad neće dogoditi, ali pretpostavimo da imamo istu misiju europskih vojnika pod europskom kapom e, i da se dogodi neka nesreća. I recimo teoretski da je četvoro ljudi ranjeno, ili da je poginulo na tom zadatku, dakle kako možemo prihvatiti da se sa njima postupa na različite načine zato jer je to uređeno nacionalnim zakonodavstvom. Dakle, to može značiti da su neki vrlo dobro zbrinuti, a da drugi uopće nisu zbrinuti i recimo u slučaju izloženost ranama da moraju istupiti iz vojnih snaga. I to je jedna od najkritičnijih i najvažnijih točaka na kojima možemo poraditi i u tom smislu bi nam od velike koristi bio ovaj europski projekt o liječničkoj skrbi. I na kraju 2009. ili 2010. godine Europski parlament je donio rezoluciju o Europskoj sigurnosnoj strategiji koji je predvidio i projekt SAFE u kojem se govori o koordinaciji, o zajedničkoj obuci i o zajedničkim socijalnim pravima vojnog osoblja i mi čvrsto vjerujemo da ako možemo uspostaviti vezu između projekata iz okvira PESCO, koji su sada u tijeku, i starog projekta SAFE, čiji zapravo koncept nikad nije ostvaren, znam da je to i deseta godina staro, ali mislim da to treba ponovno iskoristiti. Dakle, ako se iskoriste ta načela iz projekta SAFE u PESCO, to će i u mnogome pripomoći koordinaciji u budućnosti. I na kraju, želim istaknuti da nam najviše treba koordinacija socijalnih prava i radnih uvjeta vojnog osoblja na europskoj razini. Dakle, učinimo i ostvarimo to u misijama kojima upravlja Europska unija. Mislim da je to pravi trenutak, pravo rješenje. Dakle, zbližimo vojnike koji su na europskim e, misijama od samog početka priprema do trenutka povratka i e, gledajmo na njih kao na europske vojnike, a ne na pripadnike nacionalnih e, vojnih snaga sa njihovim pravima i obvezama i nakon toga krenimo još dalje i pogledajmo e, kako možemo to još više uskladiti i izvan okvira samih europskih misija. Evo, gospođo predsjedateljice, to je ono što sam htio iznijeti pred Europskim parlamentom, a nakon ovog izlaganja spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala gospodine Jakob. I ja trebam pozdraviti naše goste koji su upravo pristigli i uskoro ćemo ih predstaviti podrobnije, no dobro došli. A sada želim dati riječ Williamu McDermottu iz Dekafa. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala vam svima koji ste si uzeli vremena da sudjelujete na ovom sastanju. Ja sam William McDermott, radim za DKF. E, sjedište nam je u Ženevi. E, govorit ću ukratko o Dekafu mm, i njegovom osoblju prije no što pređem na temu. E, to je organizacija koja želi poboljšati sigurnost naroda unutar demokratske vladavine prava E, sjedište nam je u Ženevi, imamo ured i u Briselu, u Sloveniji, Tunisu, Alžiru imaju i drugim zemljama. E, surađujemo sa partnerskim državama 15 zemalja i drugim međunarodnim akterima u Europskoj uniji kako bismo poboljšali upravljanje sektorom e, sigurnosti a držimo se i nacionalnih normi i praksi E, e, bavimo se istraživačkim radom, e, proučavamo norme dobrog upravljanja sigurnošću, surađujemo s dionicima. Sada ću nešto reći o našim projektima unutar Europske unije. Dobili smo jedan natječaj za upravljanje sektorom sigurnošću i e, reformama za e, sektor sigurnosti. U, na zapadnom e, Balkanu imamo jedan integrativni projekt za sigurnost. To je novi projekt koji će omogućati prekograničnu suradnju na zapadnom Balkanu. Sada ću govoriti o, o ljudskim pravima i e, o temeljnim slobodama e, osoblja oružanih snaga. To je e, relevantno za DEKAF. Mi smo objavili jedan priručnik o toj temi. E, tu smo knjigu objavili, priručnik objavili prije deset godina. Dakle, danas je obljednica objavljivanja tog priručnika, pa je e, vrlo dobro da o tome i govorimo. Mi smo tražili resurse da govorimo o ljudskim pravima vojnog osoblja to nije tada postojalo pa smo e, odlučili da napišemo tu knjigu. U suradnji sa OSEAM smo to napravili. To je relevantno i za ovu našu temu, relevantno je za 28 e, država članica Europske unije koje su i članice Osea. E, jedan od glavnih tema E, u priručniku e, jeste da postoje e, ograničenja za prava vojnog osoblja, kao što je Manuel već spomenuo. Vojno osoblje, ima poseban status u društvu, ima određenih ograničenja koja su važna za sigurnost, naročito u doba sukoba ili u ovim hibridnim područjima e, gdje e, nije e, ratno stanje, ali postoji nestabilnost. Kao što ste, ćete vidjeti u prezentaciji nemamo jednoobrazni pristup ljudskim pravima u oružanim snagama. Svaka zemlja može odrediti zaštitu ljudskih prava vojnog osoblja Eh, Emanuele to spomenuo, moramo imati eh, ravnotežu između društvenih vrijednosti i prava eh, svih osoba, mnoge od kojih služe u vojnim snagama. Trebamo imati ovu ravnotežu, svaka zemlja je mora odrediti ali postoje i neravnoteže kad se uključujete u međunarodnim misijama, misijama NATO-a, UN-a, gdje postoje različiti standardi i norme. E, vojnici se bore rame uz rame, a e, po, podlježu raznim e, sustavima možda to i ne trebamo reći, ali reći ću to. E, e, ljudska prava za vojnike su važna kao i ljudska prava za sve ostale osobe. Oni moraju biti integrirani u društvo, a nisu posebni entitet e, zbog toga što su članovi vojnih oružanih snaga. E, treba podržavati ta prava kad e, su u interakciji sa vlastitim građanima, ali i u stranim zemljama. Oni moraju imati ista prava kao i e, ostali građani kad se radi o zaštiti ljudskih prava. ali naravno kod e, vojnika imamo određena ograničenja. Kao što sam spomenuo, e, postoje dva pristupa e, temeljnim pravima vojnog osoblja. Imamo dva modela, institucionalni model i model okupacije u nekim zemljama imamo uh, uh, pristup da su uh, prava vojnika različita od prava civila. To su ograničenja koja se baziraju na percepciji da su to institucije potpuno drugačije od civilnih institucija, pa ne možemo imati iste standarde i prava. E, kaže se da e, vojno osoblje mora biti operativno efikasno, e, što nije istina kako bismo postigli vojnu disciplinu je od velike važne. To se postiže hijerarhijskim lancem. Odluke se moraju donesiti brzo i efikasno. Druge zemlje, međutim, drže da te razlike nisu tako velike to je okupacijski model. E, tu imamo normalna pravila, sigurnost pri radu, razni benefiti i tako dalje. E, međutim, svi e, prihvaćaju da i vojna lica moraju biti zaštićena jer E, imamo sve veću profesionalizaciju vojnih snaga. E, imamo i ograničenja. E, sva ograničenja prava vojnih lica ne mogu biti arbitrarna. U prvo mora postojati vojna potreba, mora se zasnivati na pravu, mora biti proporcionalno i ne smije biti diskriminatorno bilo koje ograničenje koje diskriminira mora imati jasno opravdanje i e, vojna lica moraju moći pokazati e, potrebu ograničenja, a ne neki drugi akteri. E, pravo na koje se poziva se bazira na međunarodnom pravu i na tome se zasniva i naš priručnik. Nacionalno pravo je također jedan od izvora na kojem se mi e, baziramo. Imamo i univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, međunarodnu povolju o civilnim i političkim prava i Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Imamo konvenciju protiv e, mučenja E, konvenciju e, koja se bori protiv diskriminacije prema ženama i tako dalje. Tu imamo specifična prava. E, ne želim se fokusirati previše na civilnim i političkim pravima. To su prava koja se realiziraju kod kuće, a ne na misijama u inozemstvu E, ali to je također važno spomenuti da ta prava postoje. E, civilna i politička prava, pravo da se e, bude članom političke strane, kandidira na izborima, sloboda udruživanja i sloboda izražavanja kao i vjerska sloboda Neke zemlje imaju drugačiji pogled na to. E, ta razlika u tim zemljama koje e, imaju vrijednost e, građana u uniformi, u odori. Međutim, sve zemlje se slažu da mora postojati neki oblik ograničenja prava vojnog osoblja. E, jednakost, nediskriminacija, jednake mogućnosti. E, u ove tri glavne kategorije etnička i lingvistička jezična diskriminacija, diskriminacija e, na rodnoj osnovi, diskriminacija protiv LGBT osoba. E, zabranjuje se e, diskriminacija na osnovi e, vjere, etničke pripadnosti i tako dalje. Također se zabranjuje diskriminacija protiv etničkih i vjerskih manjina. Tu diskriminaciju treba zaustaviti na primjer e, Ujedinjena kraljevina je poduzela proaktivne mjere e, da se bori protiv takove diskriminacije žene u oružanim snagama i tu imamo e, normu jednakosti. žene naravno predstavljaju više od polovice stanovništva u nekoliko posljednjih godina imamo sada zakon e, koji e, sprečavaju diskriminaciju protiv potpune e, participacije žena u oružanim snagama. I zbog toga države moraju revidirati svoje zakonodavstvo kako ne bi de facto diskriminirali protiv žena Ven, e, mnoge zemlje su već počele mijenjati svoju politiku i proaktivno uključuju žene u e, oružane snage. Isto se to e, odnosi i na LGBT skupine. To je vrlo sporno pitanje u mnogim državama. A LGBT osobe ne mogu sudjelovati u, oružanim snagama. Ne, Imamo još mnoge strukturne barijere, naravno, i za žene i za LGBT osobe. Prema tome treba poduzeti mjere da se te prepreke uklone, te formalne prepreke ukinu. A sada idem dalje e, na teme o vojnom životu E, sprečavanje zlostavljanja u, oružanim snagama. E, imamo razne e, pojave poput bullyinga, zatim rituali inicijacije. Često smo svjedoci nasilja u oružanim snagama, kako u, i u vremenu kad nema rata ima često pojava da su vojno osoblje izloženo raznim e, pojavama zlostavljanja. E, oni moraju imati načina da se obrate sudu e, u takovim slučajevima, a imamo postupak žalbi E, i za vojno osoblje kada e, u slučajevima kršenja njihovih prava. Radni uvjeti i to je vrlo važna tema, naročito u ovoj raspravi. E, moramo imati adekvatne standarde života, fizička i mentalna higijena je važna Ovi minimalni standardi se odnose kako na rad u zemlji i izvan zemlje. E, treba im osigurati e, dobre uvjete rada, sprečavati nezgode i sprečiti e, negativne utjecaje na radnom mjestu treba poticati operativnu učinkovitost, koheziju kako bi se povećala učinkovitost e, vojnih snaga. E, e, treba izbjegavati neravnoteže u uvjetima kad imamo multinacionalne snage. Treba poticati koheziju i operativnu učinkovitost. Ako imate Eh, jedan, eh, jednu eh, jedinicu koja se sastoji iz raznih nacionalnosti moraju dobiti, imati iste uvjete, jednaku hranu, dobre uvjete rada. Mm, isto se odnosi na sudjelovanje nekoliko jedinica. Svi moraju imati jednake uvjete, usporedivu plaću kako jer e, izostajanje takovih uvjeta bi moglo smanjiti učinkovitost e, vojnih snaga. E, članovi u međunarodnim misijama uspoređuju svoje uvjete, recimo hranu i tako dalje, kada su na misijama te usporedbe onda E, mogu e, smanjiti učinkovitost e, operativnosti snaga. Ti radnih uvjeti, te neravnoteže u međunarodnim jedinicama mogu utjecati na njihovu učinkovitost. S tim pravima, s tim pregledom prava i implikacijama ovih prava na misije E, govorit ću o, instrumentima provedbe. Trebamo imati zajedničke standarde za ljudska prava, moramo imati zajedničke standarde za zaštitu tih prava. Stoga je važno da kodificiramo ta prava i politike kao i da dajemo mehanizme e, nadzora kako bi se ta prava mogla i realizirati E, moramo spriječiti bilo kakvu zloupotrebu. Prvo pravo, to je preventivni e, pristup, to je obrazovanje e, na području ljudskim pravima. Sva su prava beskorisna ako osoblje ne zna za njih. Pravo moraju i znati kojih se prava moraju pridržavati. Izravno i redovito osposobljavanje pritom je vrlo važno kako bi se e, sprečilo zloupotrebljavanje i kršenje ljudskih prava. U, uz e, prava o, ljudskim pravima e, moramo imati i prava o odlučivanju, e, to jest propise o odlučivanju. To osposobljavanje se vrši na vojnim koleđima i akademijama to se odnosi na cijelu vojnu hijerarhiju. Uz to osposobljavanje e, vojno osoblje mora biti odgovorno za svoje ponašanje. E, to se e, ljudska prava su dio propisa. Kad se ljudska prava ne poštuju, onda se slabi i vojna učinkovitost. E, treba e, ne samo poštivati ljudska prava, e, već se to odnosi na cijeli hirarski lanac. Dakle, niži rangovi vojnog osoblja su često u prvim linijama borbe. Oni naravno moraju poštivati naredbe, E, individualni vojnici su odgovorni za svoje akcije. Ako oni počinjaju neke akcije bilo samo inicijativno ili na, po naredbi, moraju za to biti e, odgovorni. E, imamo i zakone koji štite vojnike ako ne poslušaju neku narodbu koja se protivi zakonu. E, vojne strukture moraju brzo rješavati probleme, ali kada to nije slučaj, neki slučajevi će ići e, onda na e, ili na civilni ili vojni viši sud. Kad, sud. kad sustav ne funkcionira, onda nastupa vojno pravosuđe. Ono mora provoditi pravdu većina se stvari rješava od strane viših e, vojnih lica, e, postoje i vojni sudovi e, koji postoje i specijalizirani sustavi vojnog pravosuđa kada obični sudovi ne mogu riješiti slučajevi slučajeve. Ali mi sada imamo jedan e, trend da se takovi specijalizirani sudovi ukinu. Uz to e, imamo govornik je malo prebrz. Što se tiče pravosuđa u vojsci, postoje tu još dvije točke koje nas brinu. Prvo je neovisnost pravosudnog vojnog sistema i pravo na pošteno suđenje. Kao što je već gore spomenuto što se tiče da bi pravosuđe vojsci bilo vjerodostojno, mora biti uklonjeno od neposrednog e, nadzornog lanca, s obzirom da može doći do sukoba interesa između dviju strana. Što se tiče poštenog suđenja, članovi vojske trebali bi imati ista prava kao i civili koliko je god to moguće, a to uključuje područje kao pristup pravnom zastupanju i savjetima. No, što se tiče discipline, mora se poštovati pravo na pošteno suđenje i proces, a to je neovisno, to je kako usko vezano sa neovisnošću suda vojnog. Zatim, ombudsman ili pravobranitelji ili nacionalne institucije te vrste. Radi se o institucijama koje mogu biti važni dionici koji se pokušavaju pobrinuti da sistem funkcionira na odgovarajući način i koji predstavlja bolju alternativu drugim varijantama. Dakle, također se bave zaštitom ljudskih prava i trebalo bi se raditi u instituciji koja je neovisna o e, lancu i koja itself, um, without undue influence by the regular chain of command. I dakle, mora postati nadzorna funkcija koja će moći identificirati sustavne probleme koji koje je moguće riješiti ukoliko budu detektirani. Bez te ovisnosti poimanja i poimanja neovisnosti sudovi neće biti učinkoviti koliko bi mogli biti. Također ova institucija se može baviti pritužbama, što je zapravo i njezna priznamarna funkcija, a s obzirom da mogu sami voditi svoje istrage, tako mogu zaštititi pojedinca od nepoštenih odluka ili zloporabe položaja. Institucije pravobranitelja također da kako moramo reći nisu zamjena pravosudnog sistema vojske jer oni se ne bave kaznenim slučajevima već samo e, slučajevima koji se tiču kršenja prava. Ozbiljni kazneni prekršaji su nešto čime se bave ili građanski ili vojni sudovi. E, pravobraniteljske institucije često imaju način provođenja e, odluka, tako da ovise o preporukama drugih institucija. Što se tiče prava oružanih snaga, proteklih godina sam primijetio nekoliko trendova. Prije svega vojske sve više postaju profesionalne, a ne novačene vojske, a posljedice toga je da se vojska mora pobrinuti više, da se pobrine da uvjeti službe budu privlačni, dakle konkurentni kao poslodavac na tržištu. A to uključuje sve mm, podobnosti poput plaće, zdravstvene skrbi, osobito nakon e, vojne službe. Mm. što dakle sve utječe na neke minimalne standarde koje oružane snage mogu pružiti svom osoblju. Vojska također često ima netradicionalne uloge, ne samo dakle u borbi u ratovima, već u održavanju mira. Dakle, unutar zemalje na nacionalnoj razini, nadzoru granica, slučaju elementarnih nepogoda. I to sve stvara dakle nove obveze za osoblja oružanih snaga. Dakle, nisu više samo podložni međunarodnom humanitarnom pravu ili pravu koje se bave oružanim sukobima, već i međunarodnim e, zakonima koje se bave ljudskim pravima, čime se i danas mi bavimo. Posljedica toga je da velik broj tih novih uloga je sve više multilateralna u svojoj srži i zbog toga je lakše usporediti i istaknuti razlike u pravima koje imaju e, državljani različitih e, oružanih snaga, a što je može imati loš utjecaj na razinu morala kada se radi o međunarodnim misijama. Te multinacionalne, međunacionalne misije također zahtijevaju veću koordinaciju. Tu postoji veća potreba za zajedničkim standardima kako bi moglo doći do interoperabilnosti i često se tu radi o tehničkim stvarima, možda kalibar oružja ili vojnima, vojni avioni, njihova oprema, ali isto tako tu imamo i socijalne i radne uvjete i ljudska prava osoblja, kao što je Manuel već spomenuo. Za to je potrebno razviti zajedničke standarde za pravo osoblja i naravno mogućnost da traže pravni lijek u slučaju kršenja tih prava. I jedna završna točka često postoje svojevrsna reakcija na pružanje na raspravu o pružanju većih ljudskih prava osoblje, osobito što se tiče diskriminacije jednakog u zastupljenosti u oruženim snagama. Postoje niz argumenata gdje bi kritičari rekli da će to potkopati operativnu učinkovitost oružanih snaga, ukoliko se dopusti da žene služe primjerice u oružanim snagama, to je bila jedna dugotrajna kritika dakle, o tome da bi se tako potkopala učinkovitost oružanih snaga. No, nakon što e, su žene u potpunosti integrirane u oružane snage, učinkovitost nije bila potkopana. Mnogi su studije čak pokazale da je došlo do suprotnog učinka i da je to osnaženo. Tako da mnogi kritičari se zalažu za često pretjeruju svoje argumente kada se radi o većim ljudskim pravima i sudjelovanju žena u oružanim snagama. Tako da bismo se trebali pobrinuti da taj komentar da pružne više prava, većih prava vojnicima će ih učiniti manje učinkovitima, da to doista e, se treba osvrnuti pažnju na te kritike i govoriti protiv njih. Toliko s moje strane. Hvala. Hvala, zahvaljujem obama na zanimljivim, detaljnim izlaganjima. Sada imamo mogućnost e, reagirati na vaša pitanja i riječ dati kolegama. Pa bih prije svega i riječ dala Mihajlu Galeru. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala. Dakle, radi se o školi Luftwaffe iz Šlezvig Holštajna koja nam je danas u gostima. Nisu dakle samo posjetili NATO, već su došli i u Brisel kako bi posjetili europske institucije, uključujući Europski parlament.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 koji se važni aspekti tiču života vojnog osoblja i koja prava oni moraju poštivati tijekom e, obavljanja svojih zadaća. Čuli smo nešto također i o pravima vojnika i u okviru europskih vojnih misija. Važno je dati riječ e, i onima kojih se to izravno tiče i koji djeluju na različitim poprištima kako bismo sva ova prava mogli prenijeti sa političke na operativnu razinu. U posljednjih nekoliko godina Vidjeli smo da vojnici nailaze na velike poteškoće kada je riječ o organizaciji na radnom mjestu, o tome se već govorilo, a mislim da to pitanje treba potignuti i na političkoj razini. Naime, ondje gdje se vojnici mogu organizirati kako bi zaštitili svoje interese. Možda nešto može i promaći nadzoru. Nije tu riječ samo o pravu na štrajk. Naime, u nekim slučajevima moglo bi se dogoditi da recimo vojnik traži povećanje plaće od 10% ako ga se šalje na misiju. Ja ne govorim međutim o tome. Naravno, trebaju nam zajednička pravila, no naveli ste jedan primjer koji se tiče zdravstvene skrbi. U okviru PESKA Govori se i o pitanjima koja se tiču liječničke njege. No, nije to samo pitanje jednakog postupanja, nego i pitanje skrbi nakon samog liječenja. Recimo, ako imamo jednu složenu međunarodnu misiju, trebamo reći da se na sve sudionike moraju primijeniti ista pravila i to je ključno pitanje kojim se moramo pozabaviti na političkoj razini. Eh, pa kao eh, nacionalna jedinica da bi možda imala eh, veća prava države članice moraju riješiti taj problem kako bi se situacija poboljšala. Hvala. Ja sam eh, htio srdačno zahvaliti našim kolegama na pruženim informacijama. Polazna točka ove rasprave trebala bi biti jedna jedina, a to je da je svaki vojnik i građanin. No, ako za sagledamo način na koji su riješena ta pitanja u zemljama članicama, vojnici uživaju vrlo različita prava. Recimo, neki nemaju pravo osnovati sindikate. Ja sam Poljak i u mojoj zemlji, u Poljskoj, e, policajci smiju se učlaniti u sindikata, vojnici ne smiju sve dok služe državi. Dakle, sve dok je vojnik u e, dužnosti ne može biti niti član stranke, niti član sindikata. Tu bismo mogli govoriti o ulozi institucija koje su nadležne za oružane snage. U našem slučaju za njihova prava nadležan je građanski pravobranitelj. No, međutim, nije spomenuto jedno pitanje koje je, nažalost, vrlo osjetljive prirode. U obavljanju zadaća ove razlike mogu izazvati znatne probleme. I žao mi je što recimo ponekad moramo utvrditi da jedan e, bivši umirovljeni vojnik uživa drugčije mirovinske uvjete u odnosu na razoblje kada je stupio na dužnost. Evo, posjećam, ja sam Poljak, dakle, ako je netko stupio u vojsku nakon 1989. onda je to dobro riješeno no ako je stupio u vojsku prije ovih e, značajnih promjena do kojih je došlo u zemlji, to je, nažalost, nešto što ide na njegovu štetu i on uživa lošije mirovinske uvjete. U mojoj zemlji ne pruža se nikakva pomoć e, obiteljima palih e, vojnika na zadatku. I tu bismo morali prosvjedovati zbog toga. Vojne osobe ne bi smjele biti izložene diskriminaciji u skladu s time kada su stupile u vojsku i ne smijemo nekima pružati bolje, a nekima lošije uvjete ali u trenutku kada netko stupi u vojsku, vrlo često je izložen diskriminaciji. To je možda čisto poljski problem, ali kada se govori o ovim pitanjima, mislim da bi se trebalo razmišljati i o tome. Jer tu se nazire diskriminacija e, u skladu s time kada je neko vojno lice, neka vojna osoba stupila na dužnost. Zastupnik na początku e, powiem, że byłem odrobinę zaskoczony. Na početku moram reći da sam e, bio ponešto iznenađen kada je naš e, cijenjeni gost rekao sljedeće reći. Ne bih to možda smio reći, ali ću to ipak kazati. Odnosno, ljudska prava su važna i za vojnike. Ja ne mislim da je takva izjava upitna. To mi se čini sasvim prirodnim, odnosno vojnik mora uživati prava koja pripadaju osobi i ne bi smjelo biti upitno davati takve izjave. No, sada da se vratim na nešto drugo. E, tu su možda izostavljene neke informacije koje možda bolje prikazuju ili oslikavaju najočitije razlike koje izazivaju najveću zabrinutost ili najveći problem. Nisu sve te razlike, međutim, neutemeljene. Dakle, bez obzira na nacionalnost, vojnik koji sudjeluje u misiji mora dobivati istu hranu možda recimo neki talijanski vojnici više vole tjesteninu, a njemci više vole kobasice. I ne vidim zašto bi se davala ista hrana svima u tom slučaju. Ili recimo pravo na cijepljenje, na profilaksu. U tom slučaju bi se trebalo primjenjivati ipak iste odredbe bez obzira na nacionalnost, vojnik koji služi u Africi treba uživati istu zdravstvenu skrb kao i svi ostali njegovi kolege. Ja sam posjetio smještaj u kojima se nalaze vojnici tijekom misija i zapazio sam ogromne razlike. Uvjeti stanovanja su vrlo često vrlo oskudni. Imamo e, recimo smještajne jedinice koje su prepune fotografija ili postera, a u drugima je zabranjeno izvijesti bilo što slično. Dakle, postoje neke razlike koje valja ukloniti, ali samo neke razlike. Hvala. Thank you. Hvala vam, gospodin Kosovar. Hvala vam, govorit ću na španjolskom. Zahvaljujem govornicima na njihovim izlaganjima i želim ih govornika iz Euromijela pitati da li je svjestan da se u Španjolskoj događa jedna situacija, to je da iz 2006 imamo zakon o prisilnom povlačenju u mirovinu osoba od 45 godina nadalje, što se čini doista veliki, velikim gubitkom iskustva i diskriminacijom protiv svih vojnika. U španjolskim oružanim snagama suočavamo se s ozbiljnim problemima zbog e, seksualnih napada i sličnih problema do kojih je došlo, stvorena čak poseban, poseban odjel, ali nije velik broj slučajeva koji su privedeni pravdi ili kažnjeni. Također imamo probleme sa vjeroispovijesti, vojnike se kažnjava zbog toga što ne prisustvuju vjerskim obredima. Hvala. Thank you. And just as taking over abdicating position of chair and uh, becoming an ordinary member. Na trenutak ću i ja postaviti pitanje kao članica odbora. Pozdravljam ono što ste rekli što se tiče osposobljavanja na temu etike i ljudskih prava. Pretpostavio bih da je to univerzalni standard i što se tiče odgovornosti. samih vojnika. A drugo ste spomenuli neke konkretne slučajeve Europskog suda iz Irske, pa me zanima kakva će to presedan omogućiti i što mislite o široj primjeni ovih presuda. I za kraj spomenuli ste i umirovljene vojnike, bivše vojnike i različiti tretman prema njima, no jedan ključan aspekt kojeg se nismo dotakli je PTSP i kakvu tu kolektivnu odgovornost i jednak tretman možemo se ponuditi ili bi se trebalo ponuditi vojnom osoblju, da li aktivnom ili umirovljenom. Hvala. Hvala lijepo. Zahvaljujem svima na zanimljivim komentarima i po kojem pitanju. Gospodin Galler, već sam objasnio, dakle, pravo udruživanja i veliku razliku koja na toj razini postoji u Europskoj uniji između pojedinih država članica. Ponovio bih još jednom da smo zahvalni Europskom parlamentu što su oni podržali pravo udruživanja prošli puta Europske obrambene uniji kao što je već rečeno ali tu ću se možda ponoviti vjerujemo da to pravo udruživanja znam to nije glavna tema našeg sastanka ali da i na taj način da je toliko važno zbog toga što bez toga, bez jasnog sistema gdje se jasno zna tko su socijalni partneri na koji način oni mogu djelovati, koje su njihove nadležnosti i kako politička i vojna tijela moraju raditi zajedno sa socijalnim partnerima da se u ovom slučaju obrani vojno osoblje, bit će vrlo teško. Već smo spominjali to da nema pravo udruživanja ili politička prava, kao što je slučaj u Poljskoj, no to nije današnja konkretna tema. No kada pogledamo Poljsku, ona ima jedan unutrašnji interni sistem gdje se vojno osoblje, gdje je zastupljeno putem jedne, jednog udruženja koja radi unutar oružanih snaga, ima ih čak i nekoliko, imamo udruženje za časnike i za vojnike i bez da sada gledam samo Poljsku samo udruženje časnika može sa svojim nadređenim razgovarati, a udruženje dočasnika ili nižih službi ne može. No, kada pitam da li oni, da li dočasnici mogu objašnjavati svoje probleme časnicima, da ispada da nije moguće. Dakle, sa ministrom ili sa višim instancama oni ne mogu razgovarati, ali ako trebaju dati svoj život za domovinu, to mogu. Dakle, jednostavno su pre nisko rangirani da bi mogli sa više rangiranim osobama razgovarati. I zbog toga želimo promicati neovisna udruženja, sindikate koje će vojno osoblje moći predstavljati. Naravno, radi se gospodine Galera pravo na štrajk ili slično pravo na štrajk je uvijek jedna od tih točaka koja se vraća u našoj raspravi Dakle, ne možete imati sindikate u vojsci jer e, ne možemo zamisliti da vojska štrajka. No, pokažite mi samo jedno mjesto u Europi gdje imamo sindikate u vojsci koji e, su i pola sata otišli na štrajk. imali smo prosvjede i različite aktivnosti. Ovdje u Belgiji smo hodali po Briselu u uniformama, da bez zastave ili slično. Naši kolege u Lisabonu su isto to nekoliko puta učinili. Prošli tjedan imali smo demonstraciju u Španjolskoj uz sve te probleme u španskim oružanim snagama, no kao vojska nikad nije došlo do štrajka. I udruživanje, pravo udruživanje sindikata, dakle nikada ne možemo povezivati sa pravom na štrajk. I što se tiče slučaja Euromila protiv Irske, odbor za socijalnu povelju je odlučio da je Irska u krivu kada je uskratila prava sindikalna vojnom osoblju, ali se nije složila s pravom na štrajk. Rekla je to drugačije i prihvatili smo da je to vrlo posebna tema za vojno osoblje. Što se tiče pitanja gospodina Galera o zajedničkom pristupu i operacijama zdravstvene skrbi, da li se tu poboljšava što da, situacija se poboljšava, no nažalost moram reći da je to zbog toga što primjerice, kad govorimo o zdravstvu, države nemaju puni kapacitet same pružati medicinsku podršku. Sve više i više imamo situaciju gdje neke zemlje, zemlju koja je u određenom trenutku zadužena za zdravstvo, i problem nije samo operativna zdravstvena skrb, već zdravstvena skrb nakon što ljudi više nisu na terenu, već su kod kuće i nose se sa posljedicama. Jer tada se mogu samo krenuti onome što nude države članice, od kojih neke vrlo dobre stvari nude, zdravstvenu ili socijalnu skrb u slučaju ranjenih vojnika, preminulih vojnika. Ja uvijek kažem da skrb koju bi obrambene snage trebali pružiti svom osoblju e, ne traje samo do trenutka kada osoba napušti oružane snage, već bi trebala trajati do trenutka kada udovica vojnika premine jer i obitelji također moramo, moramo se pobrinuti za njih. Dakle, ne radi se samo o situaciji na terenu, već i o tome zbog čega ne koordinirati stvari nakon misija. Gospodin Zemljka, drago mi je što sam čuo i poljsku stranu, da je vi prihvaćate da vojnici su građani, no samo su u uniformama, da različita prava u pojedinim državama članicama su problematična. Sindikata smo se već dotakli, udruživanja u Poljskoj, no problem i rasprava o mirovinskom sistemu koja se odvija u Poljskoj, svjesni smo toga i pokušavamo pratiti i u kontaktu, kontaktu smo s udruženjima u Poljskoj, ombudsmanom ondje i doista smo pozorno pratili što ste radili ovdje u Europskom parlamentu nedavno na tu temu. No samo da to kratko povežem s načinom na koji je naše vojno osoblje zastupljeno u poljskim oružanim snagama. Tamo također vidimo da je problematično za udruženje koje bi trebalo braniti vojnike da to rade na najbolji mogući način jer ovise u velikoj mjeri o dobre volji u poljskoj vladi, dobrovolje poljske vlade i oružanih snaga. I automatski se tu blokira glas onih koji zastupaju vojnike. I e, mislim da bismo trebali nastaviti je neprihvatljivo da u vašem slučaju vojno osoblje toliko godina nakon događaji bez da itko bilo kakav zločin počini da gube dio mirovine jednostavno zbog toga što su u određenom trenutku vršili određenu službu. Neće pomoći ako kažem da Poljska nije samo u tome, isti problem postoji u Češkoj već niz godina. I onda smo pokušali promijeniti nešto sa tadašnjim vladom. Ljudska prava za vojno osoblje bi trebala biti logična stvar. To je naše mišljenje, Na u državama članicama vidimo da to nije uvijek slučaj, da temeljne slobode, ljudska prava vojnog osoblja se uzimaju tako prečesto. Vojno osoblje se doživljava kao osoblje koje ondje kako bi branilo, slušalo, ali ne i govorilo. I to vidimo i danas, i ne samo u državama članicama, da ljudi automatski misle o kojim se državama radi. Ne, radi se i o državama članicama koje europske vrijednosti drže na umu u svojim raspravama, no vojno osoblje se i dalje zaboravlja. Kao što sam u početku rekao, osobito tijekom operacija moramo pronaći zajedničku regulativu, zajednički način kako se odnositi prema osoblju. Danas spomenuli ste cijepljenje i medicinske tretmane tijekom misije. Kada govorimo o medicinskim tretmanima, moramo govoriti o njima i prije i tijekom i nakon misije, jer nije slučaj danas da se prema svima ponašamo na jednaki način, čak i ako jednu misiju uzmemo za primjer. I to pokušavamo istaknuti, trebali bismo nastaviti promicati zajedno s Europskim parlamentom i drugima koji nas podržavaju da u određenom trenutku kada vojno osoblje sudjeluje u nekoj misiji, u ovom slučaju misiji Europske unije, da imaju poseban status ne kao europski vojnik, jer svi ne vole baš tu riječ, već kao vojnik koji služi Europi, a ne samo pojedinoj državi članici. od samog početka trebamo imati nacionalne stručnjake koji će pripremati tu misiju do trenutka dok se svi ne vrate kući i dok se ne riješe sve moguće posljedice. Dakle, to je jedna stvar koju moramo učiniti. Europska unija je savršena razina za to. NATO bi se također time trebao baviti, na svi znamo da razini, na razini NATO-a on također sve više čak obraća pažnju države članice nego što to mi činimo problema u Španjolskoj smo i svjesni, čini se da se problemi nakupljaju u oružanim snagama u Španjolskoj, <clears throat> problemi dobne granice od 45 godina je ozbiljan problem. Već smo raspravljali o tome sa španjolskim parlamentom. I doista se nadam i nastavit ćemo raditi na tome da će Španjolska moći pronaći rješenje ne možemo jednostavno odustati od tih ljudi koji su služili zbog toga što nam vrši 45 godina. Nije to samo Španjolska, imamo još nekoliko zemalja s tim problemom. Mi kao Euromil se ne protivimo kratkoročnim ugovorima sistem koji postoji u Njemačkoj gdje imate vojnike koji služe određeni broj godina nakon čega postoji sistem koji im pruža potporu, vjerojatno neće uvijek biti savršen, niti jedan sistem nije 100% savršen, ali postoji sistem koji podržava vojnike, vraća ih na tržište rada, prekvalifikacijom ili bilo kako. No, da jednostavno kažete sa 45 dečki to je to, gotovo dobit ćete 500 eura mjesečno i sretno, hvala lijepo. Mislim da to doista nije rješenje. Ne pomaže ni pojedincima, ni obrambenim snagama će Španjolska imati ozbiljan problem e, sa brojem raspoloživog osoblja. Oni koji moraju napustiti neće biti zamijenjeni zbog toga što to ima vrlo negativan utjecaj na, utjecaj na novačenje osoba, privlačenje osoba u oružane snage. Tako da moramo nastaviti raditi na tome i mislim da također o ovome treba raspravljati na europskoj razini. Uvijek se pitan zbog čega te stvari koje su slične u više zemalja, zbog čega ne možemo ovakve rasprave zajedno s Europskim parlamentom voditi i članicama na, članovima nacionalnih parlamenta. Znam da ste u prošlosti to radili, znam i da u određenom trenutku e, velik broj nacionalnih parlamenta više nije ni sudjelovao, ali s vaše strane Europskog parlamenta, mislim da bi se trebali pronaći način da privučite nacionalne parlamentarce, uključite ih u tu raspravu. Dakle, ne svesti se samo na posjete, već povesti doista raspravu o tim zajedničkim problemima i pronaći način da se njima pozabavite na zajednički i više koordinirani način vjeroispovijest, zlostavljanje, također poznata tema u španjolskim oružanim snagama i ne samo ondje. Da pokušavamo podržati osobito slučaj spolnog zlostavljanja, jednom od slučajeva koji trenutno se vodi i cijenimo i podršku koju naša udruženja u Španjolskoj pružaju. Očekivanja koja mi imamo nakon slučaja pred Europskim sudom za ljudska prava i komisijom za povelju. Slučajevi su takvi kakvi jesu kad kada se tu otvaraju rasprave interne s našim članicama zbog toga što postoji određeni sudski slučaj a do njega dolazi samo kada uobičajen rast, tijek rasprave i socijalni dijalog ne funkcionira. Tada se pristupa sudovima, što nije najbolji način, no ako jedno rješenje, jedno je rješenje. Dobiti sudski slučaj također je jedna stvar, no promjene koja se temelje na tome je nešto drugo. To smo vidjeli u Francuskoj. U Francuskoj 2014. imali smo dva slučaja pred Europskim sudom za ljudska prava koja koji je omogućio pravo udruživanja francuskim vojnicima, no ne sindikalno pravo, i Francuska je shvatila da nikada neće dobiti u tom slučaju nikad neće dobiti taj predmet, tako da je odlučila promijeniti zakonodavstvo, otvoriti pravo udruživanja francuskom vojnom osoblju od sredine 2015. već. I što se sada događa je da od tada jedno što se promijenilo gdje imamo 11 udruženja u koja se gotovo nitko ne učlanjuje, a jedini je razlog taj što zapravo nema svrhe. Možete se pridružiti udruženju, ali to je to. Nema niti socijalnog dijaloga, niti ičega drugog u pozadini. Dakle, pokušavamo stavljati tu temu otvorenu kada raspravljamo sa Francuskom, vojna udruženja su međuvremeno shvatila da se ne bi trebala međusobno razdjeljivati, već se udružuju u jednu ili dvije veće skupine kako bi branila prava vojnog osoblja. No, ono što sam želio reći je da dobiti u određenom predmetu je jedna stvar, ali provesti stvari je potpuno druga. U Irskoj smo dobili slučaj pred Komisijom za socijalnu povelju, ali treba će još podosta rasprava u Irskoj prije nego što se naše odruženja se uspiju pridružiti sindikalnoj sceni u Irskoj. No moramo nastaviti raditi na tome. Jedino što ponovno želimo izbjeći je da stvari ne idu nužno pred sudne, da da se rješavaju kroz socijalni dijalog. PTSP već smo imali tu raspravu pred Europskim parlamentom. Dakle, trebali bismo mnogo bolje koordinirati se u prikupljanju podataka, u prikupljanju informacija, istraživanju slučajeva PTSP-a. I činjenica što imamo misije koje vam predvodi Europska unija je savršena lat za otvaranje takve rasprave. Ne može biti da u određenom trenutku se vojnici vraćaju kući u svoje države članice spreme tu europsku zastavu i ponovno vise samo o Francuskoj, Njemačkoj ili koja je već zastava njihovoj uniformi. I problem ponovno ostaje na razini država članica. To smatram da bismo trebali na europsku razinu prebaciti, imati tu raspravu dakle na europskoj razini i da bi trebalo se otvoriti rasprava u suradnji između Europske unije i NATO zbog toga što postoji razlika između misija koje ima predvodi Europska unija i koje ima predvodi NATO. No budimo iskreni u našim misijama, sve misije kojima se trenutno bavimo nisu uvijek baš najjednostavnije i uključeni su veliki rizici. Dakle, tu trebamo također nastaviti raditi na tome. Hvala gospodine Jakov. Gospodine McDermott. Pa mislim da se Emanuel već osvrnuo na sve ono što sam ja htio reći, tako da neću duljiti. Postavljeno je jedno pitanje o najvećim razlikama između razine zaštite ljudskih prava u zemljama Europske unije. Ja sam optimističan što se tiče uspostavljanja istih standarda u misijama, dakle što se tiče smještaja, prehrana i tako dalje i zdravstvene skrbi, dakle da se o vojnicima brinu isti liječnici i tako dalje. No, razmišljajući o tome, razmišljao sam i o popratnim strukturama misije koje su možda najupitnije, odnosno sustav vojnog e, pravosuđa ili sustav koji poziva na odgovornost vojno osoblje. To može biti problematično jer u nekim zemljama imate vrlo zatvoren e, sustav vojnog pravosuđa, a s druge strane imate čisto građanske sudove. Kako to uskladiti? Pa mislim da to zahtjeva još mnogo rada. Recimo da imate dva vojnika na istoj misiji koji su različite nacionalnosti. Jedan podliježe vojnom sudu, drugi e, građanskom sudu i kako su, ako počne isto kazneno dijelo, treba vidjeti kako će se to riješiti u okviru različitih nacionalnih pravosudnih sustava i koja im je zaštita osigurana. I još nešto što se tiče pitanja veterana i PTSP-a i to su zapravo popratne skrbi nakon obavljanja zadatka na e misiji. Ako imate različite veterane koji uživaju različite uvjete, to može stvoriti različite slojeve među veteranima, recimo veteranima europskih misija ili NATO misija ili onih e, pripadnika međunarodnih misija u odnosu na e, druge koji su bili na istom e, zadatku i to može dovesti do problema kada je uživate različita prava nakon služenja u inozemstvu. To su različiti aspekti služenja u međunarodnim misijama. Naravno da tu dobivate i dodatke na plaću i također druge dodatke. Ali ako razmislimo o tome e, kako se to produžuje nakon samog e, osuženog roka misiji, tu dolazi do razlika. Također, postavljeno je pitanje o ljudskim pravima, to je naravno univerzalni pojam, no e, postoje različiti pristupi osposobljavanju u vezi s time. Naravno, imamo i edukacije u vezi sa ljudskim pravima i također e, i druga vidove osposobljavanja gdje se odigravaju različite vježbe i gdje se uvježbava ostvarivanje ljudskih prava. Postoji naravno neki minimalni standard u europskim e, misijama koji se primjenjuje na to, odnosno osvobojno osoblje mora biti upoznato sa različitim pravima i standardima, ali tome se pristupa na vrlo različite načine. Hvala. Hvala. I još jednom hvala obojici na izlaganjima i na odgovorima na pitanja kolega i to vrlo detaljnim odgovorima. Kao što ste s pravom istaknuli, ovo nije prvi puta da se u Europskom parlamentu bavimo ovim pitanjima i sigurno neće biti niti posljednji puta, naročito s obzirom na e, razradu različitih obrambenih scenarija na europskoj razini, no svakako se istaknuli pitanja koja trebamo imati u vidu u našim razmišljanjima. Hvala vam na ovome i ovime zaključujemo javno saslušanje i naš dnevni red za prijepodne. Vidimo se ponovno u 14.30 kada ćemo nastaviti sa radom sukladno dnevnom redu. Hvala.